Okay, colleagues, please be seated once more. We start the Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoje mjesta. Krećemo sa popodnevnim dijelom eh, sastanka odbor, pod odbora SEDE. Hvala lijepa što ste došli na ovaj sastanak. Pred nama su vrlo zanimljive eh, teme na dnevnom redu, a prva od njih eh, odnosi se na provedbu zajedničke deklaracije Europske unije i NATO-a iz Varšave. Velika mi je čast e, i zadovoljstvo što danas ovdje s nama mogu pozdraviti uvažene goste koji će sudjelovati u raspravi, a koji su vam dobro poznati. E, njih e, obojica su već u prošlosti znali sudjelovati na našim sastancima. Prvo bih e, pozdravila e, direktora Uprave za obramenu politiku i kapacitete NATO-a, gospodina Tima Kostera. I naravno pozdravljam i gospodina Gabora Klodija, direktora Uprave za upravljanje krizama i planiranje iz Europske službe za vanjsko djelovanje. E, tema je svima dobro poznata. E, već e, je došlo do izvješća o provedbi. E, postoje 42 zadatka koje su zajednički predstavili visoka predstavnica i glavni tajnik NATO-a, gospodin Stoltenberg. Tako da neću duljiti, nego ću dati riječ našim uvaženim panelistima. Prvo gospodinu Kosteru. Izvolite. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na mogućnosti da govorim pred ovim odborom još jednom. Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovdje i drago mi je što sam ovdje sa kolegom Gaborom i Klodijem i što smo već ovdje bili u raznim prigodama. Tema rasprave je strateško partnerstvo između Europske unije i NATO-a, odnosno zajednička deklaracija koju su čelnici potpisali prošle godine, tako da ćemo govoriti o samoj provedbi e, zajedničke deklaracije. Deklaracija je potpisana prošlog srpnja u Varšavi, a 6. prosinca prošle godine temeljem zajedničke deklaracije i Europska unija, odnosno Vijeće Europske unije i NATO-a odobrili su 42 prijedloga koja se odnose na provedbu ove zajedničke dakle, deklaracije. Naravno, suradnja između ove dvije organizacije je iznimno važna u, e, u sadašnjem strateškom okruženju i NATO i Europska unija suočeni su sa velikim izazovima, niti jedna od ovih organizacija ne raspolaže sama potrebnim instrumentima i mehanizmima kako bi prevladala ove izazove. E, drago nam je što postoje nastojanja da se osnaži e, obrana Europske unije. Snažnija obrana e, osigurat će bolje sposobnosti europskih država, bolju suradnju, veća izdvajanja za obranu, razvoj obrambene industrije i bolju suradnju između NATO-a i Europske unije. Povećanje izdvajanja praktički će biti prekretnica. E, s obzirom na to da će se povećati učinkovitost izdvajanja Europske unije i osnažiti industrijska baza u Europskoj uniji. E, sve je to u interesu snažne obrambene politike Europske unije, a to znači da će doći i do osnaživanja NATO-a jer će se ravnomjerije dijeliti opterećenje. Naravno, i NATO znači i snažnija obrana. E, kako radimo na ovim inicijativama, moramo osigurati da aktivnosti EU-a i NATO-a budu koherentne. Što se tiče zajedničkih aktivnosti koje su provedene u protekloj godini, moram reći da je došlo do značajnih rezultata. Došlo je do kvalitativnih promjena što se tiče našeg angažmana i suradnje između ove dvije organizacije, jer to je sada postalo jedna ustaljena norma. Zajedničkim radom uspjeli smo odaslati snažnu poruku raznim subjektima. Kao prvo odaslali smo e, poruku našoj javnosti, poreznim obveznicima u smislu da e, se međusobno ne natječemo i ne trošimo uzaludno e, naša sredstva, nego nastavimo maksimalno iskoristiti postojeća sredstva. Osim toga, druga ključna poruka je da nismo na suprostavljenim stranama, nego smo jedinstveni i zajednički ulažemo napore kako ne bi došlo do oslabljenja naših društva, društava. Jer naravno udruživanje snaga maksimalno povećava rezultate koje možemo ostvariti. Osim toga odoslali smo poruku našim partnerima. Spremni smo pružiti potporu kako bi se osnažile njihove sposobnosti i stabiliziralo njihovo susjedstvo koje je i naše susjedstvo. U roku od nekoliko mjeseci ostvarili smo opipljive rezultate u provedbi predloženih ciljeva, a ovdje bih se osvrnuo na nekoliko konkretnih aktivnosti gdje je ostvaren napredak. Prvo, suradnja što se tiče e, rješavanja hibridnih prijetnji. To je danas važnije nego i kada 10 od 42 prijedloga koja su sadržana u zajedničkoj deklaraciji povezani su sa borbom protiv hibridnih prijetnji. Informiranost o situaciji iznimno je važna za naše aktivnosti kako bismo bili uspješni u borbi protiv hibridnih prijetnji. E, uspostava fuzijske stanice između Europske unije i NATO-a iznimno je važna jer je to mehanizam koji će nam pomoći da imamo potpuno sliku stanja. Suradnja između strateških komunikacijskih timova pokazuje da smo jedinstveni, posebno što se tiče potpore našim istočnim partnerima i što se tiče slanja usuglašenih poruka, uključivo i u pogledu Zapadnog Balkana. E, također ćemo sudjelovati u aktivnostima u Europskom centru za izvrsnost e, za suzbijanje hibridnih prijetnji koji je nedavno uspostavljen u Helsinkiju. Drugo, e, suradnja i koordinacija na području operacija, posebice operacije Sofia i Sea Guardian, morski čuvar, osiguravaju potrebnu logističku potporu i u Egejskom moru, i e, tu dalje gradimo na iskustvima koje smo stekli u Indijskom oceanu što se tiče suzbijanja terorističkih prijetnji. Terorističke prijetnje na globalnoj razini pokazale su koliko je velika osjetljivost u našim društvima, osposobljavanje, suradnja e, su osnaženi kako bismo pojačali komplementarnost između ove dvije organizacije. Osim toga, što se tiče obrambenih sposobnosti, krenuli smo sa naporima kako bismo osigurali koherentnost prioriteta u procesu planiranja NATO-a i u planu Europske unije za razvoj sposobnosti. Suradnja između e, osoblja NATO-a i Europske unije u nekoliko različitih obrambenih procesa daje svoj doprinos komplementarnosti međunarodnih procesa i programa koji se razvijaju u Europskoj uniji e, tu imamo e, izravne kontakte i tu ostvarujemo konkretne rezultate. Što se tiče e, industrije i istraživanja, NATO i Europska unija uspostavili su mehanizam za zajedničke aktivnosti i daljni razvoj dijaloga. Naglasak je na nekim e, područjima od zajedničkog interesa. Po prvi puta NATO i Europska unija zajednički će reagirati na hibridne e, prijetnje, odnosno scenarije. suradnja što se tiče aktivnog sudjelovanja u NATO-ovoj vježbi CMX e, na jesen. E, te pripremne aktivnosti su uznapredovale. Cilj ove vježbe je testirati e, provedbu prijedloga u funkcionalnim područjima koji su definirani u hibridnom kontekstu, a riječ je o ranom upozoravanju, informiranosti o stanju, strateškoj komunikaciji, E, sprečavanju i suzbijanju kiber prijetnji i reagiranju na hibridne prijetnje. I na posljedku potpora partnerima u izgradnji njihovih sposobnosti i poticanje razvoja izdržljivosti, posebno na Zapadnom Balkanu, istočnom i južnom susjedstvu. To je zajednički cilj obaju organizacija. Suradnja na terenu i na razini stožera u ovom smislu uvelika je osnažena. Postoje osnovna područja za interakciju kao što su strateške komunikacije, e, kiber područje, streljivo, skladištenje, sigurnost u tri pilo zemlje, naime Bosna i Hercegovina, Moldova i Tunis. Općenito gledano, kao rezultat geopolitičke opredjeljenosti, bilateralni dijalog je proširen kroz konsolidiranu praksu e, pozivanja na sastanke na visokoj razini, na razini ministara, na formalne i neformalne sastanke. Ja sam primjerice prošli tjedan bio na sastanku Europske unije resornih e, direktora u Talinu u Estoniji. Zaključno bih e, Eh, istaknuo da niti NATO niti Europska unija ne mogu sami rješavati izazove u susjedstvu. Niti jedna od ovih organizacija nema na raspolaganju potrebne instrumente i mehanizme, a zajednički imamo mehanizme koji nam mogu pomoći da ostvarimo veliku razliku i vjerujemo da ćemo dalje intenzivirati suradnju koja će biti još uspješnija u budućnosti. Hvala. Hvala vam lijepa. Sada bih e, zamolila direktora e, Gabora Iklodija da kaže nekoliko riječi. Hvala lijepa. E, dobar dan svima. Iznimno mi je drago što mogu danas biti s vama ovdje, a iznimno mi je drago što sam tu zajedno sa timom. Zapravo ono što je Timo govorio je potpuni opis e, sadašnjeg stanja stvari i mislim da nema smisla ponavljati neke stvari koje ste već čuli. Ja bih samo istaknuo nekoliko područja. Kao prvo, što se tiče zajedničke deklaracije iz Varšave, e, to je vrlo važan akt koji je doveo do promjene u pristupu a do toga je došlo zbog promjena u širem okruženju. To je potaknuto budući da je razvijena svijest da ukoliko želimo imati odgovarajuće odgovore na izazove s kojima smo suočeni, onda ova dva instrumenta u konačnici nakon eh, niza godina političke paralize E, dovode do promjena, do suradnje i koordiniranih aktivnosti. E, povrh toga, a vrlo često o 2014. govorimo kao godini promjena i zbog onoga što se zbiva na istoku, a i na jugu, e, tu je podjednako važna i činjenica da ne samo da su čelnici naših institucija uspjeli eh, definirati sedam prioritetnih područja za aktivnosti, nego kasnije te godine u prosincu države članice i saveznici su odobrili ovih 42 prijedloga. Tu se eh, ne radi samo o matematici, da je 42 više od sedam ili da se na taj način ostvaruje napredak. Ne, države članice su te koje podržavaju ovaj e, prijedlog. E, nije to samo želja čelnika institucija koji žele da ove dvije organizacije surađuju nego postoji opredjeljenost e, cijele zajednice u NATO-u i u Europskoj uniji da se to ostvari. Ovdje postoji još jedan važan element – Potpuno je jasno da je težište stavljeno na praktičnu i pragmatičnu suradnju između ove dvije organizacije. Ne govorim ovdje samo o održavanju sastanaka i sve većeg broja sastanaka, to samo po sebi može biti važno. Međutim, naglasak treba biti daleko više na praktičnim mjerama koje mogu iznjedriti rezultate. To je ono što je ovdje bitno. Osim toga, ovdje bih spomenuo da je važno pogledati onaj popis eh, koji je sadržan u izvješću izrađenom prošlog mjeseca koji, koje je dostavljeno i Vijeću Europske unije i Vijeću NATO-a. E, to je jedan otvoreni popis. To ne znači da postoje 42 e, stvari na popisu, e, stavimo kvačicu i to je odrađeno. Ne, a to je jedan otvoreni popis. Moramo dalje razrađivati neke od ovih ideja, možemo dodavati neke nove elemente na ovaj popis kako bismo još proširili djelokrug zajedničkih aktivnosti. U prosincu ćemo imati e, novo izvješće koje se mora podnijeti u odnosu na ostvareni napredak kako bi se održavao pritisak na državama članicama, ne samo na institucijama, nego na državama članicama i saveznicima. Potrebno je razmišljati što se još može učiniti i trebamo vidjeti e, koji su to konkretni pomaci koje možemo ostvariti i o kojima možemo izvijestiti. U prozincu ćemo dakle imati izvješće o ostvarenom napretku, a vodit će se i razgovor o potencijalnim novim elementima koji se mogu uvrstiti u popis. Očito je da će postojati jedno kritično područje, a to je borba protiv terorizma, to je potpuno jasno. Predsjednik Trump je već istaknuo koliko je važno da NATO ostvaruje rezultate na području borbe protiv terorizma. Naravno, borba protiv terorizma je važna za sve nas. Mi moramo utvrditi što je to konkretno što ove dvije organizacije mogu zajednički ostvariti kako bi iznjedrile rezultate. Ako pogledamo ove dvije organizacije, tu se uvijek vraćam na jedno te isto stvar. Ne radi se o zasebnim subjektima, nego se radi o instrumentima koji su u rukama dionika, u rukama ovih subjekata NATO-a i Europske unije. E, ono što žele vidjeti naši članovi i saveznici je da postoje instrumenti koje možemo objediniti, i da postoje metode za udruživanje snaga u situacijama u kojima moramo e, rješavati e, prijetnje i nositi se s rizicima. Postoji ovdje još jedno pitanje o kojem je govorio Timo. Riječ je o porukama. Sama činjenica da ove dvije organizacije surađuju i to vidljivo predstavlja jednu važnu poruku. Poruku za javnost, poruku za naše partnere, a i potencijalne neprijatelje. To znači e, da to ima i učinak odvraćanja a služi i kao instrumente za promicanje izdržljivosti. E, odašiljemo poruku ovime da imamo na raspolaganju paket mjera, da imamo instrumente, imamo zajednicu koja je udružila snage. I zato je jako važno držati se te poruke i u budućnosti. Poruke da je riječ o jednoj zajednici koja je spremna raditi zajednički. A što se tiče ostvarenih rezultata, Timo je spomenuo neke od njih. Ja bih istaknuo samo e, važnost e, dva konkretna područja. Jedno se odnosi na hibridne prijetnje. E, što se nas tiče, jedan od bitnih rezultata bio je uspostava prošle godine hibridne fuzijske ćelije. Što time radimo? Mi pokušamo objediniti dijeliće informacija, upozorenja, poruke iz e, svih institucija Europske unije, država članica i partnera. Ako postoje neke informacije koje se već negdje nalaze, ako pogledamo ono što je sadržano u institucijama, to je nevjerojatno. Glavna uprava za energetiku, e, za unutarnje poslove, e, za razvoj, svi oni imaju svoje skupove e, informacija i tu postoje mogućnosti za povezivanje ovih točaka i onda ako e, razmotrimo različite incidente, onda ne vidimo samo napad, niti vidimo e, pokušaj da se mobiliziraju e, snage u nekoj zemlji u sklopu demonstracija. Međutim, vi možete povezati te točkice i točke i ustanoviti da one počivaju na određenom planu i određenoj kampanji, zbog čega oni zapravo predstavljaju hibridnu prijetnju. Pomoću te čelije provodimo analizu i onda nudimo mogućnost donositeljima odluka da iznesu preporuke ili samoj zemlji o kojoj se radi ili pak ako se radi o razini Europske unije onda se može mogu ponuditi preporuke širem spektru recimo energetskoj zajednici. U idealnom svijetu, a to je cilj kojem se želimo približiti, e, želimo e, uspostaviti jednu sliku o okruženju. E, stručnjaci iz Europske unije i NATO-a trebaju onda analizirati isti skup podataka kako bi imali identičnu sliku koja će biti kompletna. To je prvi korak, a u drugom koraku treba ustanoviti kako reagirati na postojeći izazov e, i kako poduzeti koordinirane mjere. E, to je ono što se odnosi na e, takozvanu fuzijsku ćeliju. Naravno, nije sve tako ružičasto. Postoje problemi s razmjenom podataka, razmjenom povjerljivih podataka. E, to jest problem koji postoji i mi pokušavamo pronaći rješenja za ovaj problem i mi razmjenjujemo informacije jer to je iznimno važno i bez toga ne možemo funkcionirati niti ostvariti pomak. Drugo područje E, što se tiče hibridnih prijetnji su e, scenariji, odnosno e, preporuke, okvir za djelovanje u određenim situacijama, strateška komunikacija, komunikacija u kiber okruženju. To je vrlo važno. E, to je ono čime ćemo se baviti kasnije ove godine e, tijekom vježbi CMX i takozvanog PACE. E, cilj je ovdje biti u mogućnosti utvrditi nedostatke. Ne skrivati nedostatke, nego im pomoći da izađu na vidjelo kako bismo smo ih mogli popraviti. Osim toga, što se tiče hibridnih prijetnji, a tu bih spomenuo i centar izvrsnosti u Helsinkiju. To je nešto novo, to je prvi centar izvrsnosti ove vrste u Europskoj uniji. Od samog početka on je otvoren i za države članice Europske unije i za saveznike NATO-a. To je jedini centar izvrsnosti koji funkcionira na taj način i djeluje u službi obje ove zajednice istodobno. Zadužen je za istraživanja, osposobljavanje i vježbe u budućnosti. Pomorska pitanja, ne bih želio ponavljati ono čemu je već govorio Timo. E, možda bih ovdje mogao samo istaknuti dvije stvari. E, ne radi se ovdje samo o potpori e, u prikupljanju obavještajnih podataka i potpori operaciji Sofija. To je nešto što je već na dijelu i što se provodi. Međutim, ovdje postoje dvije zanimljive stvari, a jedna se upravo odnosi na područje razmjene informacija, a tu se vraćamo na zajedničke aktivnosti u Egejskom moru. Tu je jasno došlo do izražaja i da postoji problem što se tiče razmjene povjerljivih podataka, ali isto tako je došlo do izražaja da ako postoji volja, onda postoji i način da se to učini. Pronađena su rješenja, jedno je angažiranje časnika za vezu na brodovima druge organizacije koji može čitati i prenijeti povjerljive informacije i reći onome drugome pogledajte na drugu stranu, 200 e, km dalje je brod koji bi trebalo provjeriti ili se može raditi preko glavnih gradova pojedinih država. To je drugo rješenje. Dakle, to je izvedivo ako želite e, razminjivati informacije. Dakle, to jest nešto što se može napraviti. E, molim uvažene zastupnike da puste govornika da završi, kaže predsjednica. Dakle, e, moramo biti svjesni toga da imamo dvije organizacije koje obje djeluju u istom području djelovanja. Imamo svi iskustvo i sa nedostatkom resursa, e, sa vrlo skupim neiskorištenim sredstvima, velikim troškovima operacija, tako da umjesto da imamo e, operacije koje su u potpunosti odvojene i ako na razini zapovjednika operacija e, postoji mogućnost e, fleksibilne razmjene iskustava i informacija, a to se ponekad događa, e, mislim da u tom slučaju onda pružamo daleko bolje usluge e, svojim dioničarima. Možda na samom kraju nekoliko riječi o izgradnji kapaciteta. Timo je spomenuo pilot slučajeve tri zemlje gdje pokušavamo utvrditi na koji način e, dovesti do deeskalacije i ostvariti komplementarnost. Jer često se događa da ustanovimo da druga organizacija praktički provodi iste aktivnosti. I zato je jako važno koordinirati aktivnosti, a i planove kako bismo na koncu ostvarili bolje rezultate. Postoje ova tri pilota, a mi ćemo proširiti raspon zemalja i projekata kasnije temeljem stečenih iskustava. Osim toga, nastojimo u kontekstu hibridnih eh, prijetnji raditi na izgradnji otpornosti u partnerskim zemljama. Eh, pripremili smo model koji je upravo dovršen, izrađeno je izvješće, sljedeći mjesec idemo u Gruziju, a eh, na jesen u Jordan. E, NATO je ondje također prisutan i već e, provodi važne aktivnosti. E, sve to ponudit će nove mogućnosti za udruživanje snaga. Ponekad, ako smo prisutni i to vidljivo u nekoj partnerskoj zemlji, E, to dovodi do daljnjih rezultata. Ponekad je bolje ostati iza kulisa i pokušati koordinirati mjere kako bi se osigurala komplementarnost. I e, na posljedku, kao što sam rekao, do prosinca moramo definirati neke prijedloge i preporuke u nekim područjima. Jedno od njih je borba protiv terorizma, kao što sam spomenuo, drugo je kiber područje. Oba ta područja su i politički, a i temeljem svakodnevnog iskustva iznimno važna i zato moramo imati kvalitetna rješenja. To je naravno lakše reći nego učiniti e, u svjetlu postojećih ograničenja. Ako govorimo o borbi protiv terorizma, prvi je korak razmjena informacija, ali upravo tu imamo probleme. Izgradnja kapaciteta u trećim zemljama E, moglo bi biti jedno od područja. U kiber području tu imamo razne aspekte. Zajedničko osposobljavanje, tu se radi o izgradnji povjerenja. Osim toga moramo utvrditi mjerila za raspoređene misije ili operacije jer NATO ne želi imati potpuno drugačije standarde kod e, angažmana u različitim dijelovima svijeta. Dakle, postoje neka područja gdje je relativno lako ostvariti napredak. Mi naprosto moramo osigurati da održimo ovaj zamah e, i da uvijek iznova iznosimo e, nove prijedloge i dolazimo sa novim e, konkretnim i praktičnim projektima. Hvala vam lijepo. Puno vam hvala. Gospodo direktori, hvala vam na ovom uvodu u našu raspravu. Ovo je sve povezano sa denatom odnosno europskom delegacijom parlamentarnog vijeća u NATO-u. Gospodin Savakajli je također s nama. Želite li se vi javiti? Izvolite. Gospodža. Hvala predsjednice. Željela bih zahvaliti predsjednici što je organizirala ovu jako zanimljivu raspravu. Žao mi je što nisam došla na, na sam početak, ali u ime Europske delegacije u parlamentarnom, e, parlamentarne, za parlamentarnu skupštinu NATO želim zahvaliti e, gospodinu Kosteru i Klodiju na zanimljivim informacijama koje su nam pružili. Ako smijem, postavila bih nekoliko pitanja, ali mislim da ste već rekli koliko ste mogli o toj temi, ali ja ću pokušati izvući još malo informacija. Za nas je e, suradnja Europske unije i NATO-a jedan od glavnih stupova za europsku obrambenu i sigurnosnu politiku. Ja mislim da bi e, ovi sastanci trebali biti češće kako bismo mogli shvatiti to područje suradnje jer i mi puno razgovaramo o europskoj obrani ovdje u Europskoj uniji da, također pozdravljam prvi, prvo izvješće o provedbi koje je prezentirano prije dva mjeseca. Također je Vijeće za vanjske poslove razgovaralo o ovim, po, ovim postignućima i tu također pozdravljam sve što je postignuto. dakle, po, izvješće o provedbi govori o razmjeni u kulturi i u dinamici naših, naših razmjena i naše komunikacije. Dakle, to bi trebalo biti jako važno područje koje je spomenuo i gospodin Stolter u svibnju. Možete li nešto više reći o toj perspektivi iz vašeg kuta? Dakle, riječ je o razmjeni u kulturi, u kvaliteti i dinamici razmjene, odnosno komunikacija. Je li to nešto općenito ili iza toga stoji nešto konkretno? A druga stvar, drugo pitanje, ja vjerujem, kao što ste i sami rekli, da postoji mogućnost i postoji prostor za poboljšanje interinstitucionalne suradnje kada je riječ o razmjeni obavijesti, dakle tu puno možemo više surađivati, ali možete li nas obavijestiti malo više o procjeni obavještajnih informacija i kako bi se one mogle koristiti za borbu protiv hibridnih prijetnje. Jer postoje neke zemlje koje ne žele razmjenjivati ovu vrstu obavijesti. Jeste li uspjeli pronaći neko područje gdje bi se ipak mogla provesti ta suradnja i ta komunikacija? Možete li nam malo pomoći u ovim našim raspravama koje mi vodimo u Europskoj uniji? I posljednje što se tiče pomorske sigurnosti na sredozemlju. Imamo zaključke o globalnoj pomorskoj sigurnosti i tu je riječ o komplementarnom djelovanju. Pa me zanima iz, vašeg iskustva i vezano za vezano za akcije koje vodite. Postoje li neki zajednički ciljevi operacija koje bismo mogli poboljšati? Hvala vam. Hvala. Eva Kajli. Gospodin Guelar, e, hvala vam. Želim prije svega reći ovim našim izlagateljima dobrodošli. E, zahvaljujem vam na izlaganjima. Prije svega želim reći da je s političke strane jako dobro da postoji ova deklaracija. Kao političar želio bih da dođemo do provedbe te deklaracije. Dakle, da se ta provedba ostvari. Tako da bih ja kod kuće među svojim biračima mogao reći evo to smo ostvarili i trenutačno smo u toj i toj fazi. Možda je malo prerano. Ali ono što me zanima jest jeste li odredili prioritete kada je riječ o provedbi e, deklaracije i tih 42 cilja? Hoćemo li ih provoditi zajedno? ili postoje neke druge, e, postoje li neki drugi prioriteti za Europsku uniju u odnosu na NATO? Gospodine Iklodi, s vama se ne bih složio kada ste e, govorili o olakšanju suradnje između dvaju paralelnih e, tekućih operacija u istom području. Po meni bi bilo bolje voditi operacije u Gvineji, u Sredozemlju ili nekim drugim područjima e, gdje Amerikanci nisu uključeni, budući da ih ova područja ne zanimaju. Treba, se, treba odrediti tko će od ove dvije strane preuzeti vodeću ulogu. E, međutim, ako oboje djeluju na tom području, potrebna je dodatna koordinacija pa bi bilo bolje prije početka same operacije odrediti tko će, voditi glavnu ulogu, a tko će na neki način pružiti potporu. Dakle, ja vas molim da samo jedan bude na istom, na istom poprištu događaja, a ne oboje. Mm, za razliku od NATO, mi u Europskoj uniji imamo mogućnosti donošenja propisa. Dakle, kada komisija iznese prijedlog, onda će se o njemu razgovarati i donijet će se e, propisi, tehnički standardi, na primjer. Postoji e, još, puno, još jako puno elemenata koji su dogovoreni unutar NATO-a, ali koji se još uvijek ne mogu provesti. Dakle, e, konkretni zakonodavni prijedlozi su ono što nam je potrebno. Dakle, kada je e, nekakva vojna oprema certificirana u jednoj državi članici Europske unije, smatra se da je ona certificirana i u drugim državama članicama. Dakle, ako je nešto certificirano u Velikoj Britaniji, onda se ta oprema može koristiti i drugdje u Europskoj uniji, bez obzira dakle gdje je proizvedeno. Međutim, to nije uvijek slučaj. Na primjer, ako proizvedete nešto u jednoj državi, certificirate ga i izvozite ga, onda znači da mora prolaziti kroz, kroz certifikaciju kroz sve druge zemlje. To bi bio jedan konkretan zakonodavni prijedlog koji bi puno pomogao u NATO-ovim naporima. E, jer NATO sam po sebi nema tu zakonodavnu, nema, nema zakonodavnu moć, nema zakonodavne ovlasti. Hvala lijepo, gospođa Ana Gomes. Želite li sada se javiti ili želite malo pričekati? Hvala, predsjednice. Ja vam zahvaljujem na vašim pojašnjenjima i željela bih i ja pozdraviti ovu deklaraciju sa 42 prijedloga. Smatram da je ovo sjajan napredak i smatram da može dovesti do još više napretka u područjima u kojima očito djelujemo zajednički i u kojima možemo jako puno dobiti od dodatne interakcije. Moje pitanje je sljedeće. Prije nekoliko godina rekli bismo da je pitanje Cipra važno pitanje, ali da je važno pitanje, ali da samo što se nije riješilo. Međutim, evo sada shvaćamo da pitanje Cipra još uvijek nije riješeno. No ipak smo napravili nekoliko koraka naprijed. Možete li nam vi reći kako bi moglo biti, kako je moguće riješiti to pitanje? Ja znam da smo u praksi, da smo u praksi se susretali sa prijedlozima u tom smislu, ali sada smo na jednoj novoj razini suradnje, pa me zanima koji bi vaš odgovor na to bio. Onda ste također govorili, naime, Vi ste govorili o dobrobitima interakcije između Europske unije i NATO-a, ali treba govoriti, to jest, vi ste i govorili o dobrobitima interakcije unutar same Europske unije. Naime, tu postoji čitav niz elemenata unutar Europske unije koje bi trebali funkcionirati, a nisu se međusobno povezali, odnosno kada bi to funkcioniralo, to bi bio jedan veliki, veliki plus. To bi dovelo i do, do, do, do, strateških aktivnosti od strane Europske unije. Drugo pitanje. Dakle, kada je riječ o konkretnim slučajevima, Kakva je strateška komunikacija? Kako se ona provodi? Na primjer, u mojoj zemlji, u Portugalu, imali smo jedan jako traumatičan događaj prije dva tjedna. Radilo se o napadu na skladište oružja, na skladište streljiva. Doista ozbiljan incident. Dakle, i za NATO i za Europsku uniju to je ozbiljan incident za globalnu sigurnost. Dakle, kada se dogodi takav incident u jednoj država članica, napominjem da ovo nije izoliran slučaj, to se ponekad događa. To se čak događa i u vojnim bazama drugih država članica koji su kontrolirane od strane Amerike, kao što je to na primjer u Njemačkoj. Kako se, kako se provodi komunikacija u ovakvom slučaju? Kako se ona odvija? Vi ste također e, govorili o važnosti strateške komunikacije na Zapadnom Balkanu. Zapitala bih vas sljedeće. Ja čujem jako zabrinjavajuće vijesti o u, učinku prisutnosti muđahedina u Albaniji. Mi kada govorimo o muđahedinima, onda najviše mislimo na Iran i na Irak. Naime, oni su najprije bili u Iraku, onda su iz kampa Hurije došli do Albanije temeljem dogovora koji su Amerikanci sklopili, a sada čujem da su ondje i da su uzrokovali e, jako puno nemira. Naime, financirani su od Saudijske Arabije, služe interesima koji nisu evropski interesi, koji su vrlo vjerojatno izraelski ili tko će znati. Pa me zanima. Možete li nam reći funkcionira li ta komunikacija i osjećaju li ljudi opasnost koja dolazi odatle. I napokon što se tiče Turske, odnosno govorili ste o operacijama u Egijskom moru. Nitko ovome ne govori, ali navodno stotine ljudi dolaze u to područje a ja samo da vam kažem, ne smatram da su imigranti prijetnja, ja smatram da su imigranti prilika ako znamo dobro upravljati tim priljevom imigranata. No čini se da oni dolaze i dalje u stotinama dnevno, radi se o priljevu koji je stabilan, Nitko to ne spominje, samo se spominje to kako sporezum sporazum sa Turskom funkcionira, ali zapravo ne funkcionira. Možete li mi reći kakva je tu artikulacija sa, sa NATO-om, odnosno kakva je tu komunikacija sa NATO-om? Thank Hvala, Jeffrey Van Orden. Hvala, predsjednice. Zahvaljujem također i našim govornicima. Ja se nadam da shvaćate da u ovom parlamentu, nadam se ne u ovom odboru, da ima jako puno zastupnika koji smatraju da u svijetu u kojem živimo Evropska unija čini nešto, a drugi ništa ne čine. Dakle, da postoji neka vrsta vakuuma u obrani i sigurnosti. I čini se da oni misle kako tu prezninu može ispuniti samo Evropska unija. I misle da nitko drugi apsolutno ništa ne radi u svijetu i da mi zapravo krećemo od nule i gradimo tu neku evropsku obranu i sigurnost. Također, želim reći da je vrlo često angažman Evropske unije ovim aktivnostima bacanje sredstava, s obzirom da e, sve evropske države, osim Cipre i Malte, e, su sjede za NATO ovim stolom, na ovaj ili onaj način. I, i e, sve te države su doprinijele NATO ovim operacijama i ne postoje resursi kojima raspolaže Evropska unija. Ne postoje zapravo vojnih kapaciteta Evropske unije koji nisu istovremeno na raspolaganju i NATO-u. Dakle, ako se, to jest, opustili smo se u taj novi orvelovski diskurs i toliko smo dugo u njemu da su ljudi počeli vjerovati u njemu. Dakle, ponavlja se uporno jedno te isti obrazac. Dakle, to je obrazac koji proizlazi iz, iz usta, koji dolazi iz usta glasnogovornika Europske unije i NATO-a. Uporno se ponavlja jedno te iste stvari, a mislim da ljudi u to vjeruju i da je to postalo jako opasno. Postavio bih vam nekoliko pitanja. Što se tiče kibernetičke prijetnje, koji je ovdje raspodjela odgovornosti između Europske unije i NATO-a? Zatim pomorske operacije u sredozemlju. Postoji li zapovjednik, e, bez obzira je li sa NATO-ve ili evropske strane, postoji li neki zapovjednik koji dovodi u pitanje prirodu operacije u kojoj je uključen, u kojoj sudjeluje? Cijela ova stvar je u biti pogrešna, u svojoj srži pogrešna. Ja se uopće ne slažem sa svojom kolegicom gospođom Gomeš, Mi smo suočeni sa katastrofom. Stvorila se katastrofa, a ona će samo postati još gora. Mi zapravo prenosimo ljude i prevozimo ljude preko, sredo, preko sredozemlja. Zašto, zašto to ne kažemo iskreno? Zašto ih puštamo da potonu prije nego što ih spasimo? E, zašto Zašto jednostavno ne pošaljemo brodove na sjevernoafričku obalu i jednostavno ih prebacimo preko? Jutro su nam rekli da je 500 e, tisuća ljudi u Libiji trenutačno sjedi u lukama i čeka da pređe sredozemlje. To je trenutačno bilanca, a ima ih još koji čekaju iza njih. Za nekoliko godina kada ova katastrofa postane nepodnošljiva, onda ćemo otvoriti oči. Ali trebali bismo otvoriti oči i probuditi se prije toga. Tome treba stati na kraj. Trebamo zatvoriti vrata i reći ne više ne više i dosta je nezakonitih migranata. Ne možemo ih više puštati u Europsku uniju, točka. Dok netko to ne kaže i dok ne izmijenimo nužne zakone i konvencije, kako, se ne bismo stalno u pravnom smislu borili sa našim odvjetnicima koje financira država. Dakle, dok se to ne dogodi, mi idemo ravno prema katastrofi. Mm, ja sam Mene zapravo iznenađuje da ne postoji pomorski zapovjednik, odnosno pomorski zapovjednik koji, koji će reći dosta tome i okrenuti leđe operaciju kojoj sudjeluje. Pitanje. Kako vi vidite budućnost obrambenih odnosa između Europske unije i Ujedinjene kraljevine? Hvala lijepo. Više nije bilo zahtjeva za riječ, pa bih i ja nešto željela reći. Nažalost, neću biti jako optimistična. Mm, pokušat ću dobiti informacije o dobiju govornika. To bi bilo zanimljivo čuti. No na kraju krajeva mi smo ti koji, odlučuju, koji odlučujemo o procedurama, postoje procedure o kojima tek treba odlučiti. A prvo iskustvo koje imamo vezano za te procedure je poprilično teško. Naime, vijeće je odlučilo a, odlučilo se na prvi korak koji je prilično skroman. E, radi se o fondu, Europskom fondu za obranu koji bi trebao doprinijeti razvoju razvoju e, zajedničkih akcija i e, pokretanju zajedničkih napora vezanih za zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku. Prvi zakonodavni pokušaj Prvi zakonodavni prijedlozi, njima se bavi ITRE, Bavi se ITRE, a ne SEDE, nakon, dugog, nakon toliko dugo vremena da se mi bavimo ovim pitanjima. Dakle, možemo vidjeti da se promijenio pristup, da je pristup um, ukidanje um, odvostručavanja poslova. I mi na neki način sada djelujemo kao odbor za potporu i pomoć. Sada je, danas je e, pristup sigurnosti i obrani potpuno drugčiji. Dakle, to, danas imamo pristup e, koji ide u smislu osnaživanja industrije. To treba uzeti u obzir. Neki će reći da postoje dvije dinamike koje su autonomne, a mi moramo pronaći mehanizme da uzmemo u obzir tu novu situaciju. Moramo uzeti u obzir i taj izostanak odvostručavanja. Evo to je ono što sam zaključila nakon jučerašnjeg dvodnevnog i današnjeg sastanka ujutro i danas eto popodne. Naime, bavili smo se upravo ovim temama. Moramo biti jako oprezni. Moramo pronaći kulturu suradnja. Jer je, ovo pitanje, ovo pitanje kojim se bavimo jako važno, jako osjetljivo i zahtjeva to jest povlače za sobom veliku razinu odgovornosti, a to naravno uključuje i odgovornost Europskog parlamenta. Hvala lijepo. Izvolite, imate riječ. Nisam znao na koga, na koga ste mislili kada ste rekli gospodo. Hvala vam. Hvala vam na svim komentarima, hvala vam na svim pitanjima. Mislim eh, da se većina pitanja odnosila na Gabora, odnos upućena je njemu, ali evo ja sam pronašao nekoliko temi kroz pitanja na koja bih mogao dati odgovor. Prije svega eh, kultura i eh, kvaliteta suradnje između NATO-a i Europske unije i razmjena informacija i poteškoće koje su povezane s time. Kada kažemo promjena kulture, ne radi se samo o tome da imamo sada jedan aranžman razmjene informacija, već se radi o tome da je to sada opcija koja je nužna i kada se nešto dogodi, mi se automatski moramo zapitati možemo li nešto činiti sa Europskom unijom, umjesto da razmišljamo da ćemo nešto prvo učiniti sami. Dakle, postoji trajna Trajno, trajni automatski refleks, refleks. Znači prije nego što počinjem razmišljati o rješenju, e, o, nekom problemu, ja ću nazvati svog kolegu u nekoj od evropskih institucija. Onda kada vidim što radi druga strana, vidjet ću što možemo kombinirati i što se može učiniti s obzirom na institucionalna ograničenja svake od institucije, svake od strane. Evo to je ta promjena kulture. Naravno kad je riječ o razmjeni informacija da još uvijek postoje poteškoće. E, pita gospođa Gomeš kako je moguće da ste uspjeli toliko napretka ostvariti. Zato što je većina suradnje se odvija na razini osoblja, od zaposlenika do zaposlenika. Dok god to nije na razini, od, razini na razini vijeća ili na razini nacija, možemo izbjeći institucionalne poteškoće. Dok god imamo komunikaciju među osobljem, onda tu nema toliko ograničenja u međusobnoj komunikaciji. Postoje naravno neke, neke razine povjerljivosti koje ne možemo, um, gdje ne možemo razmjenjivati podatke. Na primjer u NATO mi imamo više, više povjerljivih informacija i razina o, o, o povjerljivosti je viša nego u, nego u Europskoj uniji. A što se tiče ovog dokumenta sa 42 prijedloga, to je isti dokument sa obje strane. Za Europsku uniju to je Ispričavam se, odnosno ovdje imamo opet razliku. Za Europsku uniju to je javni dokument, za NATO to je klasificirani dokument. Dakle, nije uvijek sve idealno, ali napredak koji smo uspjeli ostvariti je zahvaljujući upravo komunikaciji među osobljem. U idealnom svijetu mogli, ostvarili bismo više napretka i na razini komunikacije između vijeća i na razini komunikacije između nacija. To je naravno u srži problema kada govorimo o institucionalnim ograničenjima i to je problem koji nije u potpunosti riješen. Nažalost, ja nisam u poziciji da ga mogu riješiti za vas. To je zadaća vlada i nacija, da ga, na njima je zadaća da ga riješe. Ali uvijek treba raditi sa onime što je moguće. Jedna od stvari koju sam promicao E, u razgovoru sa nacijama, odnosno sa državama, jest nemojte čekati da Evropska unija i NATO razmjene povjerljive podatke međusobno. Ako vi kao država e, stavljate na raspolaganje neku informaciju objema organizacijama, onda nije ni potrebna ta razmjena. Dakle, bez izmjene ikakvog zakonodavstva i bez e, rješavanja ikakvog problema, posebnog problema, možete na taj način olakšati život objema organizacijama. Dakle, to je taj napor koji svatko od nas može uložiti. Gospodin, gospođa Gomeš, dakle, koji su, Galer, ispričavam se, gospodin Galer, vi ste postavili pitanje o prioritetima i postavili ste pitanje o izvješću o provedbi. Vi ste pročitali to izvješće. Ja ne vjerujem da ćemo doći do etape u kojoj ćemo moći reći evo sad je sve gotovo, zato što pred sobom imamo metu koja se konstantno kreće. Mi uvijek otkrivamo sve više i više tema i pitanja o svezi s kojima možemo surađivati. Na primjer, napredak koji je eh, trenutačno Europska unija eh, postiže u okviru zajedničke vanjske i obrambene politike eh, je također nešto u vezi, u sa čime možemo surađivati. Dakle, oni već provode neke akcije, aktivnosti, dakle u okviru te politike provode se neke aktivnosti koje su nam od zajedničkog značaja, ali uvijek će se identificirati nove aktivnosti. Ja također mislim da Europski fond za obranu i zajednička vanjska i obrambena politika doista donose neke promjene zato što ćete imati jedinstvene, jedinstvena sredstva za obranu i jedinstvena sredstva za vanjsku politiku, naravno na strani Europske unije to je naime novac koji dolazi u komisiju iz središnjeg proračuna. Dakle, iz središnjeg proračuna, a ne iz proračuna za obranu. Ako Evropska unija odredi nove ambicije koje bi se trebale financirati iz nacionalnih proračuna za obranu, koji su već namijenjeni drugim svrhama, e, onda ćete e, imati postojeći fond za različite prioritete. ovo što vidimo sa PESCOM i sa Europskim fondom za obranu, to je zapravo novi, novi fond. To, to su nova sredstva. I kada sve to zbrojite, zapravo imate sve više novca za obranu, a to je dobro. E, to je nov novac koji ide postojećim prioritetima, a 27 država članica su identificirale te prioritete i ako budemo imali nove prioritete i ako, bude, ako budemo imali nove prioritete i ako nam novca bude nedostalo, e, onda ćemo imati problem. Namjere su takve da ćemo dobiti novi novac za postojeće prioritete. Što se tiče operacija, postavljene su dva pitanja o tome tko što radi. Ja sam e, ja smatram da je e, s moje pozicije nekorektno reći da bi Europska unija i NATO trebali definirati e, tko što radi, jer neće jedna organizacija druge govoriti što da radi ili što da ne radi. U idealnom svijetu mi ne bismo trebali imati paralelne misije na istim područjima i u istim situacijama. Budući da ne postoji ta jasna podjela rada, koja očito nije niti u planu, ali e, jedino što nam preostaje e, jeste da što manje, da pokušamo što manje ulaziti u konflikte. E, na primjer na Balkanu već desetljećima djelujemo zajednički i važno je da komuniciramo korektno, da smo povezani i da dodajemo vrijednost uzajamnim naporima. U većini slučajeva smo u tome jako uspješni. Još nešto vezano za gospodina Galera, vezano za standardizaciju. NATO već 60-70 godina radi na standardizaciji. Ona još uvijek nije savršena. To su napori i pokušaj da se koordiniraju i da se sinkroniziraju nacionalni, napori. Ali iza toga uvijek je nacionalni suverenitet i uvijek um, e, će nacionalni saveznici um, odlučiti koje će kapacitete koristiti. Ali da, tu postoji doista jedan trajan napor i mislim da bi bilo jako da bi bilo od velike pomoći kada bi, jako korisno kada bi Europska unija i NATO imali e, zajedničke standarde, a ne donosili skupine standarda svako, za sebe. Eto, hvala lijepo. Uh, Zahvaljujem. Nastavit ću i e, pokušati ne ponavljati ono što je Timo rekao, iako naravno ponavljanje ima majka znanja. No, e, prvo pitanje odnosi se na promjenu kulture i mislim da je Timo to jako dobro objasnio. E, želio bih reći da su kontakti na razini osoblja nešto što traje još od 2014. i nakon zajedničke deklaracije. Naravno da to djeluje kao poticaj djeluje kao velike poticaj e, i ako na čelu obaj organizacija imamo političare koji imaju viziju o zajedničkoj suradnji, naravno da je to vrlo korisno jer to se onda odražava i na niže razine u hijerarhiji. E, naravno da je apsolutni imperativ e, promijeniti način djelovanja. Postoji pritisak, postoji pritisak na vlade da e, donesu rezultate jer e, terorizam i teroristička prijetnja postali su sastavni dio našeg života. E, javnost e, osjeća e, pritisak i upravo zato je zadatak vlasti da osiguraju zaštitu. I stoga je pritisak da se ostvare rezultati sve veći. I to je logičan rezultat i logičan zaključak ovih dvaju organizacija koje su krenule u tješnju suradnju. Spomenuo bih još nešto koje jednim dijelom proizlazi iz postojeće situacije. Ja sam počeo raditi na ovom radnom mjestu prije tri godine, a okruženje se u potpunosti promijenilo. U to vrijeme pitanja koja se odnose na obranu ili suradnja s NATO-om, to je bilo nešto nezamislivo. E, došlo je do nevjerojatnih promjena u odnosu na situaciju kakva je danas. Jedan konkretan primjer. NATO pruža potporu u vrijednosti 2 milijuna eura e, za projekte za izgradnju obrambenih kapaciteta u partnerskim zemljama jer e, smo ustanovili da je tu NATO najbolja agencija za provedbu u ovom e, sektoru. To nije nešto što se moglo dogoditi prije tri godine. Znači, došlo je do promjene. Promjene u pristupu, promjene u mentalitetu, promjene u načinu na koji se komisija bavi sigurnosnim i obrambenim pitanjima. Dakle, tu je došlo do velikih promjena. E, veća je razina ambicije, komisija želi imati odgovornu ulogu i e, biti ravnopravan sudionik, ali tu je postojala potreba za promjenom mentaliteta. Spomenuo bih još jedan e, primjer. A ovaj pristup e, vladavine prava o kojem toliko govorimo, kada govorimo o hibridnim prijetnjama, vrlo često tu spominjemo tamnu stranu sveobuhvatnog pristupa. Ako želimo imati odgovarajuću reakciju, onda moramo osigurati suradnju resornih ministarstava i nadležnih tijela, jer ako se zatvorimo u sebe, nećemo uspjeti e, pronaći rješenja. Otići ću i korak dalje jer postoje neki prostori koji nisu prostori djelovanja državnih institucija. 90% mreže eh, je u rukama operatera. Dakle, hibridna prijetnja je nešto izvan našeg prostora djelovanja a eh, vlade danas, eh, države danas moraju donositi odluke koje će utjecati na budućnost. I zato je važno biti u dijalogu sa industrijom kako bi naši odgovori e, bili ispravni. Dakle, potreban je potpuno drugačiji mentalni sklop. E, današnji zahtjevi su e, drugačiji od onih kakvi su bili u prošlosti i mislim da moramo raditi na tome da budemo dorasli ovim zadacima. Promjena mentaliteta uvijek je najteži zadatak, daleko teži od raspoređivanja resursa. E, za to treba vremena, ali pritisak je sve veći, ali put ide samo u jednom smjeru i toga treba biti svjestan. E, što se tiče e, razmjene informacija i obavještajnih podataka, da, kao što je Timo rekao, postoje problemi, postoje blokade, Recimo problem e, sa Ciprom još uvijek postoji, to je problem koji nije riješen. I sve dok se ne pronađe rješenje postojeće određena ograničenja. E, porastao je pritisak e, koji osjećaju države članice u smislu rješavanja nekih problema, ali to ne znači da su uklonjene neke od osnovnih blokada. Svjesni smo problema koji postoji na e, Cipru, a situacija je dosta e, šarolika. Kada bi sutra iznašli neko rješenje, nisam siguran da bi se svi problemi riješili odjednom. Međutim, trebamo raditi i postoje pritisci jer trebamo pronaći rješenja koja nisu načelne prirode nego praktična rješenja i zato treba osigurati da informacije budu takve da se mogu podijeliti i razminjivati među subjektima. To je važno. E, treba označiti dokumente kao dokumente koji su dostupni objema organizacijama kako bi se mogli koristiti Dakle, postoje razni načini koji nam mogu omogućiti da ostvarimo bolje rezultate. E, samo trenutak da se snađemo svojim bilješkama. E, što se tiče e, ova 42 prijedloga, da, već možemo staviti kvačicu kod nekih zadataka. Primjerice, osnovan je centar izvrsnosti a neki zadaci su tekući zadaci koji nikad neće biti gotovi. Kontinuirano će ih trebati ažurirati i kontinuirano raditi. Ali opet dolazi do novih ideja ostvarujemo napredak u provedbi, a moramo e, se prilagođavati novonastalim okolnostima. E, pritom je važno osigurati da kada govorimo o definiranju prioriteta, tu moramo biti svjesni jednog važnog kriterija, a to je vidljivost. Ako se vratimo na ono pitanje aktivnosti koje odrađujemo u ovom području, E, moramo biti svjesni toga da trebamo odaslati poruku javnosti u smislu da smo jedinstveni i da odrađujemo ono što je potrebno. Što god radimo mora biti lako zarazumjeti. Ako budemo radili samo na vrlo stručnim e, stvarima koje nitko ne razumije, e, to nije dovoljno. Mi moramo odaslati poruku e, da ostvarujemo rezultate, da ostvarujemo napredak. Osim toga, što se tiče podjela odgovornosti, slažem se s tim. E, u idealnom svijetu to možemo podijeliti, međutim e, u stvarnosti to nije lako. U nekim situacijama je korisno ako su oba subjekta prisutna, a postoje razna područja djelovanja od Ukrajine do Zapadnog Balkana i ponekad se mogu ostvariti bolji rezultati e, kod e, rješavanja konflikata, ali mi možemo ostvariti još više i možemo imati još tješnju suradnju i možemo već u fazi planiranja usporediti svoje bilješke. Recimo, e, što učiniti kako bi se deeskalirao sukob? Na tome radimo. Ljudi koji rade kod nas i koji izrađuju planove surađuju sa kolegama iz NATO-a svakodnevno svakodnevno i ako postoje područje djelovanja gdje e, su prisutne obje organizacije, onda e, surađujemo i to već dolazi do izražaja. Što se tiče standardizacije, to je nešto što bi bilo sjajno, kao što bi bilo divno ako bih imao isti punjač za mobitel bez obzira na to koji model imam. Da, naravno. To bi nam učinilo život daleko lakšim i jednostavnijim. Mora postojati pritisak e, kako bismo osigurali da što god da mi u Europskoj uniji radimo na području obrane e, bude takvo da bude u skladu s postojećim standardima. Jer mi naravno ne želimo da naše države članice moraju e, ispuniti različite standarde. NATO je između ostalog i organizacija za normizaciju. Ako pogledamo što je NATO ostvario, to svakako jest nešto od čega možemo imati koristi. Kada govorimo o razmjeni informacija, da, doista mogu potvrditi, apsolutno je točno. U Europskoj uniji postoje određeni e, zatvoreni krugovi koje e, trebamo ukinuti. E, kada govorimo o reagiranju na krizu, Imamo zasebne mehanizme e, za e, vijeće, za komisiju, za ostale. Kako će oni surađivati? Ne znamo. E, nismo to nikad iskušali, tako da će ova vježba CMX biti vrlo važna. To će nam omogućiti da ustanovimo kako biti u interakciji ne samo s NATO-om, nego i između institucija Europske unije. Tako da je i to zadatak koji je vrlo zahtjevan. Što je to što Europska unija radi na području sigurnosti i obrane? To je sastavni dio aktivnosti i Europske unije i NATO-a. E, provedba obrambene strategije, e, europski plan, obrambeni plan e, nije nešto što može biti odvojeno od konteksta Europske unije i NATO-a i suradnje između EU i NATO-a. E, sve te aktivnosti ne zbivaju se u zrakopraznom prostoru. Otišao bih i korak dalje i rekao da ukoliko Europska unija bude uspješna u svojim naporima i uspije izgraditi kapacitete i ostvari bolje operativne rezultate, na kraju vježbe. To će biti korisno ne samo za europsku sigurnost i obranu, nego će biti korisno za sveukupne integracije u Europskoj uniji, a bit će korisno i za transatlantsku podjelu opterećenja i od toga će profitirati i NATO. E, vrijedi i suprotno, ukoliko ne budemo uspješni i NATO će osjećati negativne posljedice i one će se osjećati i s druge strane Atlantika. I upravo zato e, moraju postojati zajednički interesi i zajednička odgovornost i jedino će to omogućiti uspjeh ovom projektu. Govorili smo i o podjeli odgovornosti u kiberprostoru između NATO-a i Europske unije. Teško je tu povući crtu. E, otpornost e, je tu bitno pitanje i to je u nacionalnoj nadležnosti e, ponajprije. I trebamo poticati države članice da surađuju kako bi postale otpornije i bolje reagirale na kiber prijetnje. E, međutim, Europska unija e, je u mogućnosti uspostaviti bolji zakonodavni okvir. Može donositi direktive uredbe koje se e, moraju primjenjivati na različitim razinama. NATO to ne može učiniti. Mi imamo instrumente koji nam mogu omogućiti da prisilimo države članice da poštuju e, taj zakonodavni okvir. E, NATO je tu djelotvorniji što se tiče konkretnih mjera i konkretnih sposobnosti. Mislim da sam dovoljno dugo govorio. E, zahvaljujem. Znam da su članovi odbora željeli intervenirati, međutim lijepo vas molim da budete vrlo kratki. Pred nama je još jedna točka, a sudionik za raspravu pod sljedećom temom već je stigao. Prva je na redu zastupnica Gomez, a onda zastupnik Van Ode. Zastupnica Gomez. Hvala lijepa. Govorimo o ovim područjima djelovanja u kojima su prisutni NATO i Europska unija. Zanimalo bi me E, imate li već neke planove za Irak nakon Mosula? E, možda to jest nešto gdje smo trebali biti prisutniji u prošlosti, ali sada još više nego ikada prije. Zastupnik Van Orden. E, niste odgovorili na moje pitanje. odnosi nakon Brexita sa Ujedinjenom kraljevinom. Izvolite i molim vas da budete kratki. Hvala. E, Brexit je političko pitanje i pitanje pregovora. E, Nemam ovdje kristalnu kuglu i ne mogu predvidjeti budućnost. Ne znam što će se događati, to će biti vrlo složeni pregovori. Mislim da postoji vrlo ograničen broj ljudi koji mogu protumačiti sve elemente u ovoj slagalici. Nažalost, ja nisam jedan od njih. A što se tiče Iraka, NATO je ondje već angažiran i djeluje. E, mi radimo na tome da pokrenemo aktivnosti u sklopu zajedničke sigurnosne i obrambene politike. To će biti još jedno područje djelovanja u kojem će biti prisutne obje organizacije i tu ćemo imati tjesnu koordinaciju kako bismo e, osigurali odgovarajuću provedbu e, što se tiče e, smanjenja sukoba i deeskalacije. Hvala lijepa. Zahvaljujem našim gostima na sudjelovanju u ovoj vrlo zanimljivoj eh, raspravi. Zahvaljujem na detaljnim informacijama. Sigurna sam da ćemo se ponovno vratiti na ovu temu. Hvala vam lijepa. sorry for this pause. Ispričavam se zbog ove kratke stanke. Morala sam e, popiti i neku tableticu izgleda da se tu nešto širim. A predlažem da sada prijeđemo na sljedeću točku dnevnog e, reda regionalizacija misija zajedničke sigurnosne i obrambene politike u regiji Sahel i ocjenjivanje e, misije eu za osposobljavanje u Maliju, EUTM Mali. Angažirani smo u sklopu ove misije u Maliju već neko vrijeme i još uvijek pratimo razvoj događaja ondje. Sada bih e, željela predstaviti našeg e, uvaženog govornika koji je načelnik odjela za integrirano strateško planiranje u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. On je angažiran E, što se tiče naše prisutnosti na području Sahela. Dakle, s nama je gospodin Žak e, Frandan. Ova tema je zadnja tema danas na našem dnevnom redu. prije kraja ovog sastanka i prije ljetne stanke. To naravno ne znači da sede prestaje s radom. U ponedjeljak sljedeći tjedan imamo početak misije u Napolju i na Mediteranu kako bismo vidjeli kako ondje teku operacije u sklopu zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Izvolite gospodine Fredan. Hvala predsjedniče, poštovani zastupnici, poštovani predstavnici institucija. Kaže predsjednici, ispričavam se za krivi izgovor vašeg imena. Dakle, dame i gospodo predstavnici institucija, ja sam gospodin Jacques Fredin i dolazim iz SVD-a, ja sam načelnik odjela za integrirano strateško planiranje. Zahvaljujem što ste nas pozvali e, da napravim jedan pregled situacije godinu dana nakon mog imenovanja. E, to je neka vrsta e, rođendana godišnjice. Vi ste također prije godinu dana posjetili Mali i mislim da je tu važno tri stvari naglasiti. Prvo ću govoriti o regionalizaciji, odnosno kako stojimo po tom pitanju. U ovo izlaganje uključit ću i skupinu G5 Sahel, reći ću vam e, zbog čega će misije csdp p-a biti uključene i zašto su uključene u regionalno djelovanje i napokon e, ću e, govoriti o EUTM-u, odnosno o misiji obuke Europske unije i tu ću biti doista e, vrlo koncizan i dat ću vam priliku za postavljanje pitanja. E, što se tiče djelovanja Europske unije u Sahelu, općenito i u Maliju konkretnije, dakle mi svi znamo otkuda je to krenulo i svi znamo i dobro poznajemo kontekst. Već godinu dana Dakle, od kad sam prvi puta došao i govorio o regionalizaciji, stvari su se dosta razvele. E, I to u sigurnosnom smislu. E, prije svega moram reći da se, da se prijetnja e, nije umanjila. Zatim, na akcije međunarodnih partnera kao što su Ujedinjene, Ujedinjene nacije, Francuska kroz dvije svoje misije koje su prisutne u Maliju i svi ostali projekti njih ima dosta. Dakle, sve je to dokaz angažmana Europske unije u ovoj zemlji i u, toj regiji. Što se tiče regionalizacija, kada sam vam kada sam vam prezentirao situaciju prije otprilike dva mjeseca, mi smo bili u fazi odobravanja od strane država članica. Od tad je proces krenuo, odnosno pokrenuo se. Prva faza sastoji se od toga da uspostavimo mrežu stručnjaka za sigurnost pet zemalja, to su Mauritanija, Niger, Čad, Burkina Faso, i, to je Niger i Mali. Mm, to vam se možda čini ambicioznim, ali vidjet ćete da će se te ambicije u drugoj fazi e, ostvariti. Dakle, u prvoj fazi imamo dva službenika za sigurnost i za obranu po delegaciji e, iz zemalja o kojima sam vam govorio, osim u Maliji, zato što tamo već imamo dvije misije, i oni će dakle uspostaviti mrežu, a ta će mreža pružiti informacije institucijama, te evaluacije, procjene, o načinu na koji se najbolje može pomoći tim zemljama. Podsjetit ću vas na tri prioriteta koje smo odredili za regionalizaciju, evo moram uzeti naočale. to je potpora za, prekograničnu suradnju u Sahelu, suradnja, to jest potpora u suradnji između zemalja G5 Sahel i u tom kontekstu osnaživanje kapaciteta, kapaciteta država G5. Dakle, to su akcije koje su regionalne, koje su međudržavne, koje mogu biti kolektivne, a, koje mogu biti i samo između nekoliko država članica ove regije. Dakle, kada govorimo o G5, to će biti ilustrativne naravi. E, što se tiče, dakle, ovih stručnjaka, mi ćemo u okviru EU Sahel odrediti jednu e, pčeliju, e, dakle jednu čeliju koja će prikupljati sve informacije, koja će analizirati informacije, slati ih u Brisel i mislimo da bi e, početkom 2018. 2018. mogli imati need assessment, odnosno analizu, potreba s obzirom na prioritete o kojima sam govorio. Dakle, ne radi se o aktivnostima koje ciljaju na određene zemlje, već na čitavu regiju. I to je jako važno. Onda imamo regionalni akcijski plan, o njemu će naše države članice razgovarati i odlučit će nekoliko stvari. Naime, koje će, koje će se aktivnosti provoditi u svakoj državi, u okviru kakvog osposobljavanja, predavanja, sa kakvim kapacitetima i u kojem vremenskom roku. Poslije ćemo vidjeti da će službenici za vezu biti jamci toga da naši ljudi koji odlaze na teren neće biti izgubljeni. Dakle, izostanak osposobljavanja u nekim državama je razlog tome je, je manjak u ljudskim resursima. Treba pronaći kompetentne ljude, identificirati ih i omogućiti da oni pružaju usluge i svoje znanja u državama u kojima, u kojima rade. Dakle, pružanje informacija, informacije o, o, manjcima, nedostacima i o potrebama i evaluacija i odlučivanje o aktivnostima. Onda prelazimo u fazu 2, to je 2018. godina, odobravanje država članica i odlučivanje o tome kako ćemo voditi ove aktivnosti aktivnosti. E, moj direktor je malo prije e, govorio, ja se nadovezujem na to, on je govorio o vezi između sigurnosti i razvoja. Naravno da moramo razgovarati o kapacitetima, koje kapacitetima kojima raspolaže CSDP i koji se mogu staviti na raspolaganje zemljama koje imaju potrebu za njima. Dakle, ta druga faza regionalizacije mogla bi se i ubrzati. Dakle, nedavno smo vidjeli jedan novo, jednog novog aktera u tom dijelu a i to je dokaz da možemo biti proaktivniji u našoj evaluaciji potreba e, i nedostataka u regiji. To je druga stvar koju sam htio reći. Dakle, G5 između ostaloga je postao jedna snaga G5 danas predstavlja jednu snagu i, i imaju 27.6. Vijeće sigurnosti UN-a je donijelo rezoluciju, važnu rezoluciju. Zašto kažem da je važna? Zato što ta rezolucija omogućava objedinjavanje snaga kako bi se toj snazi, takozvana Force g G5 kako bi se dali dodatni kapaciteti i pružila pomoć. Dakle, Radi se o tome da, ćemo kolektiv, da će kolektivno reagirati na kolektivnu prijetenju. Dakle, radi se o snazi od 2500 ljudi, to su ljudi iz civilnog sektora, iz žandarmerije i oni su podijeljeni na tri, regije. A, dakle, istočna regija koja obuhvaća Mauritaniju i tako dalje, središnja regija Burkina Faso, Mali i Nigerije i zapadna regija koju uključuje Čad. Gdje smo danas? Danas smo E, mi, smo danas koncentrirani više na ovu središnju regiju. E, poprište događanja i akcija je mali i tamo ćemo koordinirati jednu snagu, snage koje će biti e, slane u Burkinu Faso, u Niger i drugdje. Dakle, puno smo govorili o francusko-njemačkoj inicijativi, o evropskoj inicijativi. jer je zapravo odlučeno da će Europska unija za tu snagu izdvojiti 50 milijuna eura. Dakle, sigurnosna situacija se pogoršava u, središtu, u, središnje, u središnje Maliju. Moramo učiniti sve da se te prijetnje ne razmašu. Radi se naravno o radikalizaciji, o radikaliziranim skupinama. U tom području Mm, prioriteti skupine G5, a vidjet ćete da u toj skupini nailazimo na sve instrumente koje Evropska unija može koristiti ili kojima mogu doprinijeti druge međunarodne organizacije. Naime, to je borba protiv terorizma i trgovine ljudima, zatim osnažiti moće države, zatim olakšati humanitarne operacije i doprinijeti provedbi aktivnosti pridonijeti razvoju aktivnosti skupine G5. Dakle, vidimo da se radi o vrlo širokom rasponu djelovanja Europske unije u toj regiji. Ta snaga će biti operativna do kraja godine. Ta će snaga također tražiti puno pomoći i svakako ćemo raditi na tome. Međutim, nešto bih htjela reći o EU temu i o misiji CSDP-a. E, spomenut ću dvije civilne misije. Dakle, mi imamo dvije civilne misije u Sahelu, jedna je u Nigeru, a jedna je u Maliju. Imamo također jednu vojnu misiju, to je EUTM Mali. Dvije civilne misije mogu osposobljavati e, temeljem kapaciteta o kojima je malo prije riječi bilo. Dakle, stručnjake kako bi se razvile dobre prakse i kako bi se razvile dobre metode e, za borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i eventualno e, je, eventualno je i cilj e, suzbiti taj problem i zadržati ga na tom području i ne doprinijeti da se raširi dalje, da se proširi dalje i Evropska unija u tom smislu jako puno doprinosi. Dakle, imamo misiju CSDP-a za osposobljavanje, to je takozvana druga faza regionalizacije, a što se EU teme, oni također imaju jednu važnu akciju koja je također, koja je vojnog tipa, i koja je već počela. EUTM e, je počeo već e, sastavljati dokumente koji predstavljaju dio tih operacija. E, sjedište koje će biti Montise Bareo, a trenutačno je u Maliju. Predsjednik a je, predsjedništvo inače GP-a danas osigurava Mali i oni će doprinijeti obuci o kojoj malo prije riječ. Onda imamo EUTM Mali, možemo sam o tome htio govoriti, dobio je novi mandat. Dva prva mandata bila su osposobljavanja malijskih bataljuna, ali ne smijemo zaboraviti ni e, CSDP ove misije koje se temelje na tri stupa. Jedan je strateški e, stup, dakle cilj je osposobiti vladu da bolje upravlja svojim vojnim snagama, da ih bolje, da bolje zapovjeda njima i da ih bolje podupire. Onda imamo stup osposobljavanja koji se odnosi na više na više rukovodeći kadar. Imamo jedan i treći e, Naime, ovaj prvi stup je osposobio osama bataljuna koji danas dosta dobro funkcionira. Onda smo odlučili okončati, to jest zaustaviti to osposobljavanje bataljuna u, u kampu za osposobljavanje kolik a, i sada imamo drukčiju vrstu, osposobljavanja koje uključuje GAOS i guj i tako dalje. Radi se o osposobljavanju koje daje jako dobre rezultate i koje nam daje, mogućnost da idemo dalje u magijske regije koje će nam omogućiti da uspostavimo mrežu zapovjedanja i kontrole. Sad ćete mi reći da da to nikada neće biti dovoljno s obzirom na potrebe na terenu, ali imamo jednog e, partnera, a to je Malijska vojska. Malijska vojska je vojska koja e, preživljava gubitke, koja angažira, koja je upravo angažirala, odnosno regrutirala 5000 e, vojnika i upravo je i malijska vojska također sudjelovala u osposobljavanju i također e, ono što radimo jest obuka obučavatelja za obuka obučavatelja za, potrebe o kojima je riječ. Dakle, mandat ove misije će se produljiti do kraja godine i onda ćemo dobiti novi mandat e, koji će se također baviti regionalizacijom, koje će odrediti prioritete, jer upravo su tako države članice i željele. Dakle, jako je bitno zadržati onaj najvažniji mandat ove misije, ono što je u srži ove misije. I posljedna stvar koju sam želio spomenuti, zacijelo ste, nažalost, čuli za napad od 18. lipnja u Bamakovu jedan e, vojnik e, je nažalost EU tema ubijen i ja e, saučešće izražavam Portugalu budući da je to bio vojnik portugalskog podrijetla. Mi ćemo iz ovog nesretnog događaja izvući lekcija. lekcije. Ali kada govorimo o učincima naše misije EUTM i EUCAP, mislim da je to nažalost mjesto gdje možemo izvući lekcije. Dakle, malici su imali taj teren, oni su vodili borbe. Malijska policija je također činila sve što je mogla. Jako je važno nastaviti prikupljati informacije, pružiti potporu u konkretnom djelovanju i, i dalje pružiti potporu kad je riječ o osposobljavanju i obuci. Dakle, ovaj događaj pokazuje da otkad smo prisutni u Maliju i u Sahelu, eh, unatoč eh, sporim napredcima, ali ja vam kažem to su zemlje koje su u ratu, to i same znate. Nažalost, naše, djelovanje je malo razvodnjeno s obzirom na ono što, što smo željeli, ali u svakom slučaju prisutni smo i ono što uspjevamo učiniti činimo na učinkovit način. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Direktore, načelniče, pa bih sada htjela pitati zastupnike, žele li oni postaviti pitanja? Puno hvala. Naravno da nam... Samo trenutak. Naravno da nama i ljudima u Maliju prije svega želim da ovi napori urode plodom i da i izvan glavnog grada bude osigurana sigurnost u državi i da uspijemo pridonijeti tome da u toj regiji Afrikanci mogu vlastitim strukturama i vlastitom opremom postići te ciljeve. Smatrate li vi da u području Ekovasa i suradnje ovih pet država, ali i van toga, da je tu moguće ostvariti trajnu političku volju kada se radi o samofinanciranju. Dakle, mi smo tamo, mi podupiremo što je u redu, ali kad tad će se i tamo morati pokazati volja da samostalno osiguraju te ciljeve. Puno hvala. Thank you, Mrs. Anna Gomez. Hvala lijepo, gospođa ah, eh, merci merci. Hvala. Hvala vam na izlaganju. Kao i gospođa Mogherini, e, prije neki dan e, i vi ste izrazili saučašće e, obitelji vojnika koji je ubijen u okviru EU tema Mali u Maliju. Htjela bih vam postaviti jedno pitanje. Shvaćam što ste rekli, dakle vi ste govorili da se trebaju artikulirati misije sa drugim sa misijama drugih zemalja iz regije. To je jako važno kako bismo se uopće mogli eh, nositi sa terorističkom mrežom koja eh, hara dolje. No, zanima me do koje mjere se to može riješiti samo eh, misijom vojne obuke? U kojoj mjeri se vi osjećate se osjećate po, potpomognuti e, u tom jednom naporu e, dugog daha, a kojemu je cilj osigurati dobro upravljanje i kojemu je cilj također osigurati razvoj. Jer vi, jer svi jako znamo da je upravo to ono što je u korijenu sukoba i to je ono što daje izgovor za regrutiranje terorista i to ne samo u Maliju, već u čitavoj regiji. Vi se možete truditi, vi možete slati nevjerojatna vojna sredstva, opremu dolje, možete čak i dobiti rezultate u smislu reaktivnosti vojnih snaga, ali ako na razini upravljanja i na razini razvoja, ako se na tim razinama situacija ne, ne poboljša, barem u očima lokalnog stanovništva, onda ćemo se ponovno ili još više izložiti terorističkim prijetnjama. Dakle, u kojoj mjeri osjećate da je ta misija stvarno integrirana na razini, na političkoj razini i na razini razvoja? Hvala lijepo, gospodin Atarić. Yeah, thank you. Um... Just following on a little bit, I think. Hvala. Nadovezao bih se na posljednje pitanje. Mene zapravo uh, intrigira kako ste razvijali te misije u području. Meni je jasno da ste se odlučili za metodu korak po korak. Ono što me intrigira jest koliko će daleko ići taj angažman. To bi moglo biti e, opasno s obzirom e, na splet e, stranih misija. Čini se da smo u području svijeta koje je očito kaotično i opasno. Evo čak smo nedavno imali i tužan gubitak jednog od članova naših snaga. Pa me zanima što vi, što vi mislite o tim, o tim opasnostima. Naime, svi smo prošli kroz to. Zapadni svijet je prošao kroz to već hiljadu puta. Dakle, odlazimo u neke konflikte iz dobrih razloga ali vrlo često se događa da nemamo ideju o konačnom cilju i konačnom rezultatu i vrlo često se događa da nažalost vraćamo naše vojnike i naše ljude kući u, u vreći dakle pa me zanima kako vi doživljavate tu opasnost na terenu evo Nažalost, e, koliko god se trudimo, mi se suočavamo sa kolonijalnim ostacima prošlosti i e, čini mi se da kada bismo previše inzistirali mogli bi doći do nove tragedije, nove moderne tragedije. Evo vidim da nema, kaže predsjednica, e, novih zahtjeva za riječ, pa ću ja postaviti dva pitanja. Regija, ta je regija jako važna Um, u smislu uh, mogućnosti prelijevanja opasnosti u druge regije, uključujući i Europu, s obzirom da se Europa suočava sa valom imigranata. I doista uh, u regiji je prisutan čitav niz uh, igrača unatoč tim zajedničkim naporima Europske unije. Čak smo i danas slušali o francuskoj prisutnosti u Nigeru. gdje oni surađuju sa Amerikancima. Je li moguće, je li lako i kakvu dodanu vrijednost dobivamo od koordinacije? Mi smo bili e, u misiji u Maliju i e, mogli i bili smo svjedoci vrlo dragocjenog francuskog angažmana. Dakle, francuske snage su doista spremne angažirati se i čak su, post, čak su ostvareni različiti dobri rezultati i to u različitim područjima. Pa me zanima Kakve su mogućnosti ostvarivanja koordiniranog djelovanja? S druge strane, svjesni smo da nakon napada, terorističkog napada u Parizu, u Bataklanu i na drugim mjestima, Francuska je zahtijevala, ona je željela E, pomoći e, doprinijeti naporima koje druge zemlje e, ulažu u stabilizaciju zemalja u toj regiji, osobito u Sahelu. Tada je taj zahtjev, zahtjev bio bilateralan, a danas imamo jedan kolektivan pristup. Kako bismo danas trebali procijeniti prisutnost Zapada u toj regiji, a kada kažem Zapada mislim i na članice NATO-a. Kako biste vi ocijenili rezultate? Govorili smo malo prije o mandatu EU tema Mali i drugih misija. Imamo li sada, neki vremenski okvir? Konkretni vremenski okvir njihove prisutnosti? Evo, izvolite. Možda će biti i druge runde pitanja, ali to još ne znamo. Hvala lijepo, jako mi je drago, vidim da poznajete temu, a to mi uvijek, eh, uvijek mi je drago to čuti. Vidim da vas i eh, zanima eh, ta tema. Odgovorit ću globalno na vaše pitanja. Ali najprije ću odgovoriti na pitanje predsjednice. Pitanje vezano za zajedničke napore i interese. Zašto je Evropska unija angažirana u Sahelu? Kako bi ga stabilizirala, naravno, i da bismo ostvarili svoje ciljeve. Neću sada govoriti o imigraciji, o, izvozu e, terorizma. E, neću sada govoriti o svim onim skupinama kao Boko Haram i, i, Daesh, odnosno ISIS, koji su prava gangrena afričkog e, kontinenta i koje zajedno sa CSDP-om, dakle u okviru CSDP-a pokušavamo suzbiti suzbiti. To činimo i sa, to, to pokušavamo činiti i sa zemljama G5. Dakle, imamo želimo pomoći Afrikancima, ali imamo i naše interese. Imamo tamo i različite vrste aktere. Imamo dakle bilateralne aktere, bilateralne igrače kao što su, igrače kao što su Francuska i Amerika ali tu se radi o akcijama borbe protiv terorizma, to su, to su borbene akcije, a to ne rade svi, a to ne rade svi ostali. Zatim s druge strane imate onaj potpuni spektar i u Maliju to je minusma. Minusma je prisutna apsolutno svugdje. To je još jedan partner koji je nezobilazan, s kojim ne želimo udvostručavati aktivnosti. Imamo trećeg aktera, a to je, a to je Evropska unija, koja pak djeluje opet u vojnom, u vojnom okruženju, mada ima i civilne akcije i postoje i, sasvim, i postoje naravno i drugi igrači koji čine druge stvari. Dakle, kao što znate, mi radimo na osnaživanju kapaciteta i radimo na osposobljavanju. Ono što je ključno jest izbići udvostručavanja. Dakle, mora postojati komplementarnost, upotpunjavanje akcija. To je nešto što je vrlo komplicirano. Nije lako u tome uspjeti. I treba raditi nešto što drugi ne rade. Uspjeti pronaći nešto što drugi ne čine. To je doista složeno. Kao što rekao, mi radimo na neki način sa metama koji su u pokretu. Odgovorit ću i na pitanje gospodine Gomeš. Ono što je ona govorila to je doista kompleksno pitanje. Postavlja se pitanje kakav je, kakva je naša politička snaga prema lokalnim vladama, kao što mi politički možemo učiniti da bi oni izvršili svoje obećanje kako bismo mi u konačnici njima bolje pomogli. Dakle, stvar nije nimalo laka. Drugo pitanje koje ste postavili, nakon nakon pariških atentata, Francuska se E, pozvala na članak 47. E, e tu bih sada spomenuo minusma, minusmu. Dakle, oni imaju zapovjedne kapacitete, imaju logističke kapacitete i imaju kapacitete brzog djelovanja. I što je zapravo minusma donijela? Svoje, svoje kompetencije. I MINUSMA je, je zapravo vojna operacija UN-a koja traje već godinama. Dakle, komplementarno djelovanje je ono što znači, je ono na čemu treba inzistirati. I vratit ću se sada na pitanje e, gospodina Svedrića, gdje je riječ o misijama koje vječno traju. Imamo sjajne primjere ovdje, koje nisu nužno iz Europske unije. Imamo a, misije CSDP-a koje su vrlo mlade, a, najnovija je u Bosni, ako ju usporedimo sa operacijama UN-a koje su uključile preko 30 tisuća ljudi, uključivale preko 30.000 tisuća ljudi u Kongo. Mi svake godine revidiramo, svake druge godine revidiramo naše misije. moramo to činiti zato što e, za svaki mandat potrebno potrebni su ljudi. A ako se mandat, dakle da bismo imali ljude i da bismo imali mandat, misija mora biti smislena. Zato ih revidiramo e, svake dvije godine. Zato one ne predstavljaju jedan monolit. Dakle, ako smo, na primjer, prekinuli osposobljavanje, to znači da smo ga prekinuli zato što želimo preći u sljedeću fazu. To vrijedi i za druge vrste aktivnosti. E, pitanje gospodina Galera, gdje je bilo riječi o kapacitetu apsorpcije, i onoga što nazivamo local buying. to je za nas ključno. Naše misije su stvorene za to. Mi ne želimo zatvarati misije, a dvije smo misije okončali u Gvineji, Bisao i u Kongu. Dakle, kao što rekoh, imamo takozvanu provjeru kvalitete e, kada, šaljemo misije. Dakle, što se tiče Malija, vidjet ćemo što možemo učiniti e, vezano e, za, granice onoga što države članice mogu pružiti CSDP-u. Mi ne šaljemo ljude u borbu. Mi takve stvari ne radimo. Ono što mi radimo jest osposobljavanje i obuka i onda vidimo kako to funkcionira. Dakle, E, svjesni smo da postoje, na primjer, problemi sa opremom, svjesni smo da postoje problemi sa, potporom i to je e, nešto sa čime se mi svakodnevno suočavamo. E, to je pitanje gospođe Gomeš, koje se vrlo lako može koje se vrlo lako može nadovezati na ovo. Ona je govorila o razvoju i o sigurnosti. To je, to je ono što je u bazi svega. Dakle, jako je važno dobro upravljanje, ili ono što se naziva state building, onda imamo jedan dio koji se odnosi na obrazovanje to su zemlje sa stanovništvom koje nekontrolirano raste i ako ne mogu, ako ti ljudi ondje ne mogu živjeti, otići će drugdje. Dakle, obrazovanje je nešto što moramo uzeti u obzir. Dakle, ta snaga G5 koja se, koja se, koja se osnovala, dakle, oni se ne bave samo vojnim pitanjima, oni se, to jest, bave se i osnaživanjem civilnog društva i povratkom stanovništva. Dakle, kada sve to uzmemo u obzir. onda je jasno da e, CSDP nije jedini način djelovanja u tom području, već imamo e, i čitav niz programa koje smo, koje smo uspostavili, koji su koordinirani i u kojima sudjeluju različite države članice. Vremenski okvir je duži od onoga što smo možda zamišljali, sve će trajati dulje. A, koji nam je cilj? Cilj je konstatirati da je nakon nekog vremena ipak došlo do napretka i da se taj napredak može kapitalizirati. Upravo u tome leži izazov. Evo, zaključit ću sa pitanjem gospodina Galera o regionalnim silama. i postavio je pitanje zašto se Afrikanci sami ne brinu za svoje probleme. I na tome također radimo. Dakle, potpora skupini G5 je nešto novo. Dakle, Afrikanci, kao što vidite, da se trude, ulažu napore odlučili su djelovati zajednički i međusobno, a sada traže pomoć izvana. Također treba odrediti i granice te pomoći. Te granice moraju biti razumne. To mora biti nešto što se mora financirati i čemu možemo pružiti potporu. uloga afričkih regija je također ovdje ključna. CDAO je Afrička regija koja e, je najviše e, pomogla tijekom krize u Maliju i doista je njihovo djelovanje bilo učinkovito. Dakle, jako je važno uzeti u obzir u ovom kontekstu i nadležnosti regionalnih organizacija, odnosno afričkih organizacija. Evo, ja sam, e, nadam se, odgovorio na vaše pitanje, nadam se da sam također bio dovoljno precizan. Ako imate dodatne pitanje, samo izvolite. Hvala vam lijepa. E, zahvaljujem na ovoj vrlo zanimljivoj razmjeni gledišta. E, dopustite da informiram članove ovog odbora da ćemo kasnije e, krajem 2017. godine imati misiju SEDEA zajedno sa AFET-om u sklopu koje ćemo posjetiti sjedište Afričke unije u Addis Abebi i to ćemo kombinirati s posjetom Nigeru. E, nastojat ćemo održati prisutnost e, u regiji i e, vidjeti kakva smo ondje iskustva stekli. Zahvaljujem na sudjelovanju u raspravi. Imali nekih komentara po točkom razno? Ne. U tom slučaju zahvaljujem svima na sudjelovanju. Želim vam ugodan odmor. E, sljedeći je sastanak 4. rujna. Svako dobro. Podsjećam samo da sljedeći tjedan imamo misiju Rim, Napolj, Katanja, Mediteran e, kako bismo snimili stanje što se tiče pomorskih operacija u sredozemlju. Hvala vam lijepa. A naravno, Zahvaljujem i konferencijskim prevoditeljima i e, njima također želim ugodan odmor. Hvala lijepa.